Problemi e, se tiču e, velikog broja ljudi koji skrivečki putuju u različitim prtljažnicima i na druge skrivene načine e, diljem Europske unije. Govorim naravno o trgovini ljudima. Mislim da odmah trebamo stati na kraj takvoj praksi ako uistinu želimo uspješnu borbu protiv degradacije ljudskog dostojanstva. Također, mislim da je izuzetno važno da e, uistinu ostvarimo ono za što smo se e, založili jer ćemo inače biti samo licemjeri. Hvala. Gospodin Đođu. Gospođo von der Leyen, danas ste govorili o čitavom nizu pitanja koja su nam od velikog interesa. Moramo zaista dati podršku europskim građanima. Europski građani očekuju među ostalim snažniju socijalnu državu, očekuju zaštitu svojih radničkih prava. E, došlo je do čitavog niza kriza. E, tu je i bankarska kriza koja je vrlo recentna. Ono što se događa sada u kontekstu odnosa Turske i Cipra, situacija u Siriji, sve je to nešto što stvara čitav niz pitanja kojima se moramo baviti. Kako možemo govoriti da je primjerice Erdogan strateški partner? Zapravo govorimo o gubitku života velikog broja ljudi, govorimo o pljački koja se odvija u regiji iz koje ti ljudi dolaze. Molim vas, slušajte me pozorno. Zaista ne mislim da se radi o strateškom partneru, mitim da se radi o sramoti koja šteti Europi. Kolege, ljubazno vas molim da se držite vremena dodijeljenog za uh, e, riječ jer u ovoj fazi moram priznati da postoji opasnost da nećemo moći imati spontano javljanje za riječ. Možda mene to osobno dovodi u opasnost, ali nažalost situacija sa e, vremenom za govornike je takva. Gospodina Dačovski. E, poštovane kolegice i kolege, ja sam uvjeren da e, moramo odati počast narodu Velike Britanije, e, gospodinu Faražu i njegovim kolegama koji su nam pokazali put i koji su nam pokazali e, kako bi trebala, kamo bi trebala ići civilizirana i demokratska Europa. Ujedinjeno kraljevstvo ne napušta Europu, nego napušta nedemokratsku instituciju. Ja sam uvjeren da Europska unija će u bliskoj budućnosti od e, će biti sastavljena od, e, od neovisnih, samostalnih e, država koje će međusobno surađivati i kojima se neće vladati iz Brisela. Gospodin Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. E, predsjednica komisije gospođa von der Leyen predstavila nam je vrlo ambiciozan program. To je ono što nam treba. Treba nam hrabrost, prava orijentacija. Hvala vam puno. To je ono što nam treba u Europi i što će nam donijeti napredak. Međutim, imamo tu i drugu stranu, vijeće E, I e, naš prethodni predsjednik Jean-Claude Juncker je imao puno sjajnih ideja. E, pitanje je sada koliko tih odluka nije moglo biti provedeno jer se nije mogla donijeti odluka na vijeću. Koliko je toga bilo blokirano, a vijeće nije imalo hrabrosti donijeti odluke. Koliko je poljoprivrednika ostalo zabrinuto jer vijeće nije bilo u stanju donijeti E, odluke o proračunu, e, koliko emisija CO2 još uvijek e, je ima previše upravo zbog tih nepostojanja odgovarajućih odluka. Zato vas molim da u budućem razdoblju radite bolje. Gospođa, dale minutu. Evo, ja apeliram na europske E, lidere koji su spremni postići e, rješenje, e, odnosno ciljeve koji su se zacrtali od 2050. godine. Međutim, postoje države članice koje e, to ne podržavaju. Nadam se međutim da će se to promijeniti i da se neće davati takve izjave samo zato da bi se dobilo mjesto na naslovnicama. Ambiciozne mjere nužne su od ovog trenutka. Ne možemo dozvoliti da nekoliko velikih država članica druge prisili na održene korake kada stvari e, zapravo dođu u krajnju fazu ili kada voda dođe do grla. Ako države članice članice smatraju da je ovo pravi put e, naprijed, onda moraju dati i novac, a ne se razbacivati samo lijepim riječima. Izazovi mogu postati prilika e, ako e, se potrudimo i možemo ostvariti rezultat tri institucije države članice zajedno. Gospođa Haje, minutu. Hvala lijepa. 237 milijardi, 237 milijardi je ta ogromna rupa e, koja razdvaja države članice od parlamenta. Svojim prijedlogom Finska je zapravo samo učinila e, podjele brojnijima. To nije nešto što odgovara niti većini država članica koje žele više, niti onoj manjini koja želi manje. A pritom uopće nećemo niti govoriti o tome da Oprostite, gospođo, možete li malo usporiti? Gospodine predsjednice Mišel, šefovi država i vlada su vam zapravo e, povjerili da riješite nerješivo, da riješite problem trokuta kvadratnog oblika. E, sigurna sam da ćete provesti nekoliko besanih noći pokušavajući to učiniti. Me budite sigurni, parlament ima odgovor na tu jednadžbu sa 27 nepoznanica. To su vlastite sredstva. Da, Europa treba e, financijsku neovisnost. Da, trebamo nove vlastite sredstva koja daju doprinos našim politikama i omogućuju veću maržu prostor za djelovanje. Također, e, ti vlastiti, ta vlastita sredstva nisu problem, to je glavno rješenje i zbog toga nećemo dati svoj pristanak ako se u tom pogledu ne ostvari napredak. Gospođa Downing, minutu i pol. Hvala. Nažalost, svi mi koji mislimo da Europska unija nudi najbolju budućnost Ujedinjenoj kraljevini i ostatku Europe, sada se moramo suočiti sa Brexitom. Kada govorimo o standardima, propisima i trgovinskoj razmjeni između Europske unije i Ujedinjene kraljevine, Europska unija želi um, jednaka pravila za sve. E, Ujedinjena kraljevina je rekla da se s time slaže, ali već sada najavljuje da će prekršiti takva obećanja. Želi trgovinske sporazume koji ponovno dovode u opasnost e, bre, cijelu situaciju i mirišu na Brexit bez dogovora. Ovaj parlament pokazuje sve što se može postići suradnjom e, država i zastupanjem građana pred izazovom e, velikog svjetskog kapitala, ekološke krize i socijalne nepravde. Europski građani žele da ih e, njihove vlade zaštite od skrivenih interesa korporativne moći i milijardera koji se skrivaju iza njih. Ujedinjena kraljevina i mnogi od nas će očekivati od Europske unije da preuzme vodeću ulogu u tom smislu. Hvala. Minuta, gospodin Molinski. E, hvala. E, dame i gospodo, kada slušam ovo što govorite, Mislim da usprkos nultoj e, stopi e, kamata nema nikakve krize u Evropi. ni gospodarske, ni migracijske, ništa, nego samo klimatske krize, samo o tome pričate e, ono što smo rekli da je to kriza, da je to hitan slučaj, po meni to je histerična i pretjerana reakcija. ali pritom je cijela europska e, nomenklatura se e, ukrcala u avion i onda otišla u Madrid, a govore o klimi. Mislim da E, bismo trebali e, kao prvo e, suzbiti potrebu za tim putujućim cirkusom i imati samo jedno sjedište ili u Briselu ili u Strasboru. Uđite dolje u garažu pa ćete vidjeti koliki auti su dolje vidjet ćete da su to više auti za akcijske filmove, a sigurno ne, e, e, sigurno ne automobili e, koji će nam pomoći u suzbijanju klimatskih promjena. Bili ste razočarani zbog onoga što se dogodilo u Madridu. Međutim, e, previše je tamo bilo e, ljudi, to je čitav kaos. Kakav je uopće ekološki otisak jednog takvog skupa? To su tone CO2 koje su nastale zbog tog putujućeg e, cirkusa. Sljedeće godine će biti skup u Glasgowu, pa onda u Vancouveru, Edinburghu, Edinburghu Tokiju i tako dalje. Mislim da to putovanje već e, sliči Formuli 1. Razlika je samo što e, je, su emisije CO2 zbog Formule 1 puno manje nego zbog ovih e, sastanaka na vrhu, zbog rasprave o klimatskih, klimatskim pitanjima. Ja bih zato htio zatražiti od sudionika tih konferencija počnite se ponašati tako da postanete sami primjer za to kako smanjiti emisije. Gospodine Faraž, Nakon tri i pol godine prijevare i neiskrenosti odlazimo iz ovog zatvora e, nacija krajem siječnja. I nećemo postati trećom zemljom kao što to čujem jutros. Postaćemo neovisna nacija koja upravlja sobom. Možete vi živjeti u deluzijama u ovoj katedrali, ali ne, to se neće dogoditi. Ljudi ne žele da ih se e, vodi na ovaj način. Ne žele da to čine e, birokrati bez lica poput e, Charles Michela ili gospođe von der Leyen. Jeste li ih čuli ranije? Strašno mutni kao mutna voda. Britancima će biti bolje izvan Europske unije. Brexit je početak kraja ovoga projekta. Mi dajemo vodstvo suverenim državama oduzimamo to od Europe. Dakle, želimo da države rade zajedno, budu zajedno, ali ne da im se naređuje na ovaj način. Moram priznati da ovo nije baš dobar način da steknete prijatelje ako ćete ih uh, opisivati kao mutne, kao mutna voda. Molim vas da pokažete malo poštovanja prema ljudima koji su ovdje. Svi mi imamo lica, nismo bezlični, a vi koji ste opisali bezličnima su oni koji su se najviše bavili pitanjem Brexita, stoga ću i kako ustati u obranu svojih kolega i ove institucije. Gospodin Obret, minutu. Hvala. Želim reći da sam iz Poljske i doista sam iznenađena onime što sam upravo čuo o mojim sugrađanima u Poljskoj koji žele da e, otići iz Europe. To mi je nova vijest. Evo, preći ću na poljski. Kao prvo, htio bih zahvaliti e, gospodinu E, predsjedniku vijeća e, zbog spremnosti na razgovor o višegodišnjem financijskom okviru. To je važan korak i hvala vam na spremnosti na razgovor o tome. Drugo, vrlo sam zadovoljan e, time što vijeće nije zatvorilo pregovaračka vrata Mislim da to može biti dobro polazište, ali e, sigurno još nije dovoljna e, osnova za rad i za daljnje pregovore. Dakle, kao što sam rekao, dobro da vrata pregovorima nisu zatvorena, nego da e, idemo dalje. Ono što nam sada slijedi je važna politička odluka. Brexit će biti ili dobra prilika ili će donijeti teškoće. Važno je sada donijeti prave odluke. idemo dalje. Hvala. S obzirom e, na rezultate u britanskim izborima jasno je da je u Donjem domu sada dovoljna većina za usvajanje sporazuma o povlačenju i za dovršenje Brexita do kraja siječnja. To je naravno tužan trenutak u povijesti Europe, ali je to također i demokratski izbor i odluka koju moramo poštovati. To pokazuje, međutim, da gospodin Farage griješi kada kaže da je Europa zatvor naroda. Naša je sada dužnost usredotočiti se na zajedničku budućnost. To znači pregovore s Ujedinjenom kraljevinom koji će biti prijateljski, koji će odrediti buduće gospodarske i političke odnose, koji će očuvati naše zajedničke interese i koji će očuvati integritet jedinstvenog tržišta i našu visoku razinu standarda po pitanju zaštite okoliša, rada i društva. To je ključno za uspjeh pregovora i tek ćemo na kraju 2020. godine znati je li doista neizgledan scenarij izlaska bez sporazuma. Sada se okrenimo zajedničkoj budućnosti. Trebamo odgovoriti na očekivanja građana i ovaj prijedlog konferencije o budućnosti Europe i zeleni plan su izuzetno važni, ali postoje određeni nedostaci kada je riječ o pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru, dovršenju bankovne unije i euru što nas treba potaknuti da bolje odgovorimo na izazove Brexita. Ispričavam se, ali moram reći da imamo 17 javljanja za spontano javljanje za riječ. Ne kažem da ćemo odbiti većinu njih, ali nije vjerojatno da ćemo sve moći prihvatiti. Hvala, gospođa Nesinga ima riječ na jednu minutu. Hvala. Kao što su mnogi rekli, izbori u Ujedinjenoj kraljevini su rasvjetlili, nažalost, sliku Brexita. Johnson nije dobio većinu glasova, nego su većina građana glasovali za stranke koje su se protivile Brexitu, no ipak, zahvaljujući našem sustavu, on je dobio većinu i doći će do Brexita krajem siječnja. Želim zahvaliti naporima vijeća i gospodinu Barnijevu na njegovim naporima da održe što uže veze, a brine me naročito učinak na suradnju u znanstvenom i akademskom području. Partnerstvo u europskim zemljama je doista nama koristilo u naprijeđenju znanstvenih i tehničkih saznanja i to na korist cijeloga svijeta. Znam e, da su europske institucije zabrinute zbog mogućnosti da je kraljevina smanje standarde po pitanju zaštite okoliša i radnika i mi dijelimo te dvojbe. U Ujedinjenoj kraljevini sve ćemo učiniti sve što je naše moći kako bismo očuvali ta prava radnika i zaštitu okoliša. I, na kraju hvala svima koji su nas podržali u našoj borbi za ostanak. Mi i dalje vjerujemo da bi Ujedinjena kraljevina imala bolju budućnost u Europskoj uniji. Gospodin Faraž Griješ, naši budućnost leži u ovako fantastičnoj demokratskoj instituciji kao što je ova i nadam se da ćemo se jednoga dana moći vratiti. Hvala. Hvala gospodin Andresen na jednu minutu. Hvala suglasnost e, oko klimatske neutralnosti do 2050. Evo, oko toga je došlo do suglasnosti i to je korak u pravom e, smjeru. E, također to je veliki uspjeh pokreta Fridays for Future. Međutim, e, kako ćemo to ostvariti ako u okviru, e, u financijskom okviru vidimo samo trule kompromise? Morat ćemo budućnost više usmjeriti na interese Europe. Ono što smo predvidjeli za investicije u zaštitu klime e, je premalo. Poljoprivreda koja e, štiti klimu, e, industrija, građenje i tako dalje, brze željezničke veze, sve to treba financirati i sve to se treba vidjeti u financijskom okviru. Ja bih zato zatražio i od vas, gospođo von der Leyen, i od vijeća još uvijek nismo ovdje rekli zadnju riječ, učinimo zajedno e, poboljšanje na e, tom području u proračunu. Hvala gospođa Bizotu na jednu minutu. Grazie, Presidente. Hvala, gospođo predsjedateljice. Naša Europa je sve više rob banaka interesa Francuske i Njemačke. Nova komisija i e, posljednji sastanak vijeća to i pokazuju. Francusko-Njemačka Europa žele Italiju koju će preplaviti nezakoniti imigranti. Sporazum s Malte o imigrantima ne postoji. On je prazna riječ na papiru, to je veliki blef. Francusko i Njemačka Europa želi nametnuti i e, mehanizam e, za države kako bi e, ukrala naš novac uz pomoć naše vlade kojoj je nametnula nama Europa na leđa naroda u Italiji, kao što ste i nametnuli Montijevo vladu 2011. godine kako biste posegnuli u naše džepove. Ali tko vam daje ovlast da gazite volju građana? Dragi birokrati u Briselu, spakujte kufere jer ćete vrlo uskoro, vrlo brzo dobiti e, košaricu od talijanskog naroda i to zauvijek. Hvala jedna minuta, gospodin Van Gospođo predsjedateljice, poštovani kolege. Gospođo predsjedateljice, poštovani kolege, filozofija zelenog plana zahtjeva našu potporu. Trebamo imati realističnu i održivu preobrazbu kako bismo se suočili sa klimatskim promjenama. Vijeće u svojim zaključcima utvrđuje da je nužno pristupiti čitavom nizu inovacija i istraživanja. Kao što je rekla povjerenica eh, Hager, eh, tehnologija je ključna, to nije eh, sekundarni element, no Green Deal, odnosno zeleni plan je povezan e, i sa financijskim aspektima, a tu još postoje velike nepoznanice. Sve je to povezano također i sa VFO-om i e, zapravo za to nam je potrebno 360 milijardi eura kako bismo ispunili ciljeve za 2030. godinu. Dakle, sa zanimanjem očekujem financijske mjere. Predsjednik Michel je izjavio, citiram, da e, trebamo usko surađivati sa komisijom kako bi se postigao kompromis. Želim međutim naglasiti da i parlament treba odobriti taj kompromis. Hvala. Gospodin Mončih na jednu minutu. Hvala e, lijepa. E, sasvim sigurno da je ovo vjerojatno moj zadnji govor. Ja sam Škot, ja sam britanac i ostajem Europljanin a vi e, bacate dvojbu na e ILIC. Ja sam podržao e, članove Solidarnosti 80. godina prošlog stoljeća. Ja sam radio na padu Berlinskog zida i željezne zavjeze. Ovo mjesto mi ne dozvoljava da budem dobar evropljanin. Ne poštuje raznolikost naših kultura i gospodarstava. Dakle, ovdje se ne radi zapravo o Sjedinjenim državama Europe, nego se zapravo želi sve spojiti u homogeni blok središnje kontroliran. Ujedinjena kraljevina ne želi biti dio toga, mi odlazimo ne zbog Dana Hanana ili Dominga Cummingsa, nego Nigel Farage i drugi su osnovali Brexit stranku koja će provesti Brexit. I Gospodin Bogdan, jednu minutu. Sloboda. E, samo trenutak. E, e, oprostite, oprostite, samo trenutak, kaže predsjedateljica. Možemo li prestati sa onim... Ja sam Irkinja i razumijem što kažete kad kažete sloboda. Gospodin Bogdan, jedna minuta. Nacrt proračuna nije vizija, ne uzima u obzir e, potrebe svih država članica. E, produbljuje se jaz između e, zapada i istoka. Ovaj prijedlog transfera između fondova povećava birokraciju. Stoga kohezijska politika neće biti e, podržana za istočnu Europu. Europa ne može biti Europa dvije brzine, to je Europa jedne, jedne brzine. Moramo biti ambiciozni, ali i složeni. Moramo imati račune koji služe e, državama članicama koja će smanjiti razlike između tih država. Gospođa Fricon, jedna minuta. Moram reći e, da mi nije drago što je Europsko vijeće odlučilo podržati cilj e, e ugljične neutralne Europske unije 2050. Situacija je zaista ozbiljna, traži e, djelovanje i to trenutno djelovanje s naše strane. Poduzeća e, u cijelom svijetu i zemlje u cijelom svijetu nisu uspjele postići sporazum. E, mnogi od nas su razočarani i zato je tim važnije da mi imamo zajednički cilj. Želimo ugljično neutralnu Europu, to je naš cilj. To znači provođenje Pariškog e, sporazuma, tranzicija prema ugljično neutralnoj Europi, to znači nove prilike, nove modele poslovanja, nova tržišta, nove tehnologije, naravno nove prilike i nadalje novi zeleni rast za nas. Klimatska tranzicija neće otići, treba biti pametna, poštena. Želim se pobrinuti da svi mi zajedno to poguramo. Želimo da Europska unija bude prvi e, klimatski neutralni kontinent na svijetu. Hvala. Gospođa e, Karenzova, jednu minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća, gospođo predsjednice. Nakon propasti Kopa 25 u Mandridu, Europa se čini jedna od nekoliko zemalja koja želi e, se boriti protiv klimatskih promjena. Ali mi moramo, e, to se mora promijeniti. Moramo puno više učiniti da i drugi izvan Europe e, odrade svoj dio. Na Kina više ne bi trebala biti definirana kao zemlja u razvoju. Europa neće sama spasiti planetu. Češka republika e, je voljna učiniti svoj dio što se tiče klime, ali potrebna nam je pomoć. Predložen e, e, pravedan tranzicijski fond ne bi samo trebao biti malo preuređen kohezijski fond, to mora biti novi plan. E, što se tiče zemljog plana bez privatnog sektora, e, sredstva neće zadovoljiti potrebe industrializiranih zemalja kao što su Češka republika, Slovakija, Slovačka i druge zemlje u ovom području koje su suočene sa velikim izazovima za održavanje klimatskih ciljeva, a opet i održavanje svog gospodarstva. Hvala, gospođa Philips, e, jednu minutu. Vidim da je Europski parlament već počeo smanjivati emisije pa je to zapravo e, smijurija. Ljudi e, u ovom e, stranci potpuno neču stvarnost. Veliki britanski narod neće se predomisliti, a kao što ste vi mislili da hoće, nisu se predomislili. Živite u balonu Europske unije, mi to više ne želimo. Ne želimo da nas vode neodgovorni fanatici iz Europske unije i bez obzira što vi govorite Brexit će biti ogroman uspjeh. Mi imamo snagu za pregovore i Boris Johnson će vam reći da si zaboravite jednaka pravila za sve. Mi ćemo imati punu slobodu, nećemo samo preživjeti, nego ćemo predvoditi. A Europska unija se ne bi trebala boriti protiv neizbježnog, nego bi trebala postati doista demokratična i globalna, jer ako ne, zapamtite što ću reći federalisti će vidjeti da je vaš glup projekt bačen u ropotarnicu povijesti. Madam Gospođa Tot, jednu minutu. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Gospođo predsjednice, predsjednice, pozdravljam činjenicu da vođe država članica Europske unije su sada postigli sporazum e, kojim se žele pobrinuti da 2050. euro postane ugljično neutralna. Po mom mišljenju postoje još koraci koje treba poduzeti, ali prije toga moramo se složiti o nekim načelima. E, i e, najvažnije bi bilo da ne analiziramo pojedince nego poduzeća koja najviše zagađuju i zemlje koje najviše zagađuju. Oni moraju platiti te mjere. Mislim da taj trošak ne bi trebali snositi obitelji. Zaista ne smijemo završiti u situaciji gdje e, se dižu cijene hrane, E, a to su hrane koje pogađaju najteže obične obitelji. Mislim da bi to bilo u redu jer ako ćemo ići tim putem onda ćemo samo povećati nejednakosti u EU. A isto tako ako želimo drastično smanjiti emisije moramo primijeniti načelo tehničke i tehnološke neutralnosti, to uvijek treba imati na umu. Isto tako želim reći da Mađarska neće samo o tome govoriti, o tim ciljevima, nego ćemo e, i e, provoditi mjere i to već nekoliko desetljeća i radimo. Hvala, gospođa Markes, e, jednu minutu. Hvala, gospođo predsjednice. Samo ću nešto kratko reći o zaključcima Europskog vijeća što se tiče financijskog okvira. Trebalo je jako puno vremena da vođe donesu odluku o tom okviru. To je izgubljena prilika za europske vođe da donesu odluku o proračunu. To je temeljne važnosti za Europsku uniju. To je sada u e, rukama predsjednika vijeća da učini ono što još e, nije učinjeno. Na sastanku jučer e, i e, inicijativa predsjednika Sasolija bilo je prvi korak u pravom smjeru. E, podsjećam da je parlament spreman za pregovore, to je od studenog prošle godine i suglasnost za višegodišnji okvir zahtjeva politički dogovor o vlastitim sredstvima za financiranje Europske unije. I na posljedku prijedlog vijeća je na stolu nije prihvatljiv želimo proračun e, u siječnju 2021. ali e, nismo spremni. Oprostite, gospodin Kelly, sada jednu minutu. Britanski izbori e, doveli su do jasne i odlučne pobjede konzervativne stranke. Britanija će sada napustiti 31. siječnja Europsku uniju. Postoje zaštite u ugovoru o povlačenju eh, da neće biti tvrde granice sa Irskom, ali moramo biti, gospodine Barnje, zaista budni. Eh, moramo se pobrinuti eh, da i u pregovorima nakon tog sporazuma ne dođe do tvrde granice na otoku Irske. Good Friday sporazum je govori i o državljanstvu Europske unije. Trebate imati umu da mnogo ljudi ljudi u Sjevernoj Irskoj žele izraziti svoj identitet kao irski i europski građani. Većina ih se želi izražavati kao europski građani. E, e, Političko preslagivanje u e, Sjevernoj Irskoj se upravo sada događa, političke promjene i u nekoj fazi u budućnosti doći će do e, tih promjena. Moramo podržati e, taj Good Friday sporazum i predložiti demokratske promjene u bliskoj budućnosti kako bismo saznali što žele ljudi Sjeverne Irske u pogledu svog državljanstva i Ujedinjene Irske. Gospodin May Markais, jednu minutu. Pozdravljam zaključke sastanka e, sastanka na vrhu kada se radi o pravnom sporazumu između Turske i Libije, jer Grčka i Cipar dobili su potporu Europske unije, to je korak prema stabilnosti na sredozemlju, a isto tako e, e, prema zaštiti naših morskih granica. Ako slušate neosnovane e, navode turske strane, e, koja govori svoju priču, e, kao što je puno puta potvrđeno u prošlosti, turska vlada ne primjenjuje međunarodno pravo, pravo mora i nastavlja političku strategiju koja predstavlja povredu svih stečenih prava i svakog načela u tom pogledu i gospodin Erdogan, e, Turci, oni žele podkopati stabilnost na e, e, istočnom sredozemlju. taj koji stvara stalno probleme u tom području treba biti suočen sa složnom Europom sankcijama trebamo e, praktično pokazati da e, nismo samo e, onaj koji gleda sa strane ništa ne radi. Hvala gospodin Bišov, gospođa Bišov. Nadam se da je predsjednik vijeća Mišel točno slušao. I pogledala sam zaključke. Vidimo da Europsko vijeće je bilo bez ambicija u ovom poduzeću E, nadam se da ćete, Charles Michel, vi doprinijeti tome da e, vijeće promijeni mišljenje u novoj godini. E, imamo sada veliku šansu da postavimo Europu opet na noge nakon što nas Britanija napusti. To mora biti novi zamah Europe, ali zato trebamo hrabri i ambiciozni koncept trebamo sudjelovanje građana, e, trebamo dijalog s predstavnicima građana. E, ne možemo samo reći e, da ćemo samo dograđivati na ono što smo do sada napravili. Trebamo imati više demokracije i novi početak u novoj godini Evo, želim komisiji i e, parlamentu da imamo dobar koncept kako bismo zadobili povjerenje naših sugrađana. Gospodin Rangel ima riječ. Gospođo predsjednice, dozvolite mi e, e, reći koliko sam zadovoljan što je komisija preuzela tu ideju energetske povezanosti e, koja povezuje Portugal i Španjolsku sa ostatkom Europe preko Pirineja. I to je prioritet za zeleni sporazum e, jer nije to samo okolišno ili gospodarsko pitanje, to je i geopolitičko pitanje možemo tada manje ovisiti o Rusiji ako otvorimo vrata energije e, našem e, kontinentu koji ima e, čistiju energiju. Dakle, time ćemo smanjiti našu ovisnost o Rusiji. A želim reći predsjedniku Šarnošelu, malo sam razočaran nedostatkom vizije tog vijeća u pogledu budućnosti Europe. Mislim da se vijeće treba eh, opredijeliti za to, treba preuzeti obvezu eh, kao i parlament. Eh, moramo prvo imati na umu građane. Ne bismo trebali znati što su rezultati prije nego što se slušamo građane. Dakle, smatramo da bi vijeće trebalo tako raditi i nudimo svoju pomoć ako to vijeće želi. Hvala. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Kada pogledamo e, zaključke, e, bio je e, jednoglasno stajalište šefova država i vlada u pogledu Turske i u pogledu takozvanog memoranduma i statusa Tripolija. To je pitanje međunarodnog prava i prava mora Ujedinjenih naroda. E, e, Vijeće je ponovilo svoju solidarnost sa državama članicama čija suverena e, prava su povrijeđena. Što se samog sadržaja tiče napad Erdona je napad na Europsku uniju. To je protiv međunarodnog prava. A to je dio zajedničke stečevine. Aki kominoter. I to je od vrhunskog strateškog interesa. To je vrlo važno kada govorimo o energiji i resursima na istočnom sredozemlju. Danas o tome raspravljamo. No vijeće je odlučilo e, o mjerama u odnosu na Tursku i sutra e, će naravno nova komisija započeti dijalog da produbi e, trgovačke odnose sa Turskom Erdogan E, nastoji uvesti novi režim e, u Libiji, moramo braniti svoje e, glavne interese. U ovom trenutku moram reći da ne možemo imati spontano javljanje. U podne imamo dodjelu sahrove nagrade. Ispričavam se onima koji su željeli govoriti. Sada jednu minutu. Gospođa Nibler. Hvala predsjednice. Poštovani predsjedniče vijeća, povjereniče, E, e, e, prva primjedba o zaključcima države članice nisu ništa rekle o situaciji u Malti. Imamo tamo ubojstvo, naredba je došla iz najviših krugova vlasti. Mislim da je to sramotno. Druga primjedba se odnosi na zeleni plan zeleni plan e, modela rasta e, treba biti ambiciozan to je vijeće potvrdilo trebamo e, se osloniti na nove tehnologije i tako postići klimatsku neutralnost ali to mora biti smisleno i u gospodarskom smislu moramo evo tu imamo dvije strane medalje E, drago mi je e, što će komisija e, predstaviti ne samo sljedeće godine klimatsku politiku, već i industrijsku politiku. Zahvaljujem. Gospodin Korbet ima jednu minutu. Eh, hvala. Kako, ćemo, kako će Brexit postupak ići eh, dalje, molim vas eh, zapamtite da je 23% na tim izborima glasovalo za stranke koje su željele još jedan referendum. Na svim istraživanjima javnog mijenja, osim na jednom, pokazalo se da većina da bi većina ja, Britanaca glasala za ostanak da su imali priliku. E, gospodin e, Johnson je e, dobio samo jedan dva više nego gospođa May i to uzima kao osnovu za tvrdi Brexit. Nemojte se zavaravati, on hoće tvrdi Brexit, on je rekao da se neće glasati, e, već prije govorio da će možda i produžiti e, to prijelazno razdoblje, sad već govori da neće. On zapravo ne želi pregovarati o propisnom partnerstvu ili trgovinskom sporazumu. Čini mi se da e, njegovi, e, e, njegovi, on pregovara na način da kaže dajte mi što želim ili ću si pucati u glavu. To će dovesti do strašnih posljedica. I na koncu podržavam ono što je rekao gospodin Verhofstadt. Ovaj parlament ne smije podržati bilo koji sporazum dok prava građana svugdje ne budu osigurane. Hvala. I posljednji govornik, gospodin Kelly, jednu minutu. Hvala predsjednice. Jako mi je drago što sam imao, što sam imao priliku govoriti na sastanku vijeća ovaj vikend. Osobito što sam imao priliku biti, e, što mogu biti dio e, europske budućnosti. Prošli e, sinoć na sastanku kluba gospodin Barnier E, govorio nam je što bi se moglo dogoditi za sljedećih 12 mjeseci. Mislim da je jedna stvar vrlo jasna. Ako ne postoji dobra volja i suradnja za stolom da bi ishod mogao biti e, težak. Pa sada upućujem apel gospodinu Johnsonu e, da arbitrarno ne pregovara. Kažem mu važnije je dobro provesti Brexit, nego provesti Brexit. Nadam se da će se to dogoditi. Isto tako e, želim nešto govoriti ono što je predsjednica ušla govorila o MMF-u, o e, višegodišnjem financijskom okviru. Moramo razviti svoje vlastite resurse ako nam proračun neće biti dovoljan. Hvala. Time smo dovršili naše govornike, a sada dajemo riječi gospodinu Barnjevu, glavnom pregovaraču za Brexit. Hvala predsjednice, e, predsjedniče vijeća. Kao mnogi od vas e, spominjemo Brexit, e, pa ću o tome nešto reći kao reakciju na to Mnogi od vas su rekli da je to po prvi puta da parlament govori o Brexitu znajući da će se on zaista dogoditi u siječnju. To kažem e, s mnogo poštovanja i sa mnogo e, straha e, svi mnogi su to rekli da je to tako. A mnogi i izvan ove vijećnice eh, bi željeli da Ujedinjena kraljevina ostane u Europskoj eh, uniji, ali poštujem izbor eh, britanskog naroda i to radim od početka. Međutim, naša misija, misija koja mi je povjerena, jeste da poštujem volju koju je izrazila većina britanskih građana i da organiziram e, uredno povlačenje u interesu građana, u interesu gospodarstva i u interesu e, budućnosti kroz sporazum koji poznate. E, mi smo ga gradili zajedno, pa ga poznajete. Imali smo steering group za Brexit i pod vodstvom Giefer Hofstada moramo gledati u budućnost. Sjećam se e, e, e, što je Ursula von der Leyen prošlog mjeseca kakva god bila budućnost, prijateljstvo i veze između naših naroda će ostati neprekinute. E, e, prema tome moramo biti ambiciozni, moramo imati uzemno poštovanje i izgraditi strateške veze sa e, Velikom Britanijom. Radit ćemo sa povjerenikom Phil Hoganom i drugima kako bismo razvili prikladnu strategiju. Radit ćemo sa Josefom Borelom i drugim povjerenicima E, e, Ujedina kraljevina će ostati partnerska zemlja i taj savez, to prijateljstvo moramo pretočiti u nove sporazume. Podsjećam da okvir tih budućih e, ambicioznih odnosa je opisan u 36 zadnjih stranica ovog dokumenta koji imate pred sobom. Podsjećam da je ta politička deklaracija zajednička, svaka riječ e, e, broji i o svakoj riječi smo se složili sa Borisom Johnsonom. Moramo biti ambiciozni, ali tu postoje dvije stvari. Vrijeme, e, trebamo vremena da bismo ovu ambiciju prenesli u tekstove. I drugo, razlike koje se mogu javiti e, između naših interesa i ciljeva. Naročito e, odgovor koji će dati Velika Britanija u sljedećim tjednima. Oni ostavljaju Uniju, ne ostavljaju Europu. E, hoće li se oni udaljiti i kakav će regulatorni model usvojiti? E, ta, taj odgovor mora dati Ujedinjena kraljevina. E, da imamo tri e, stvari koje moramo odraditi. Zaključiti proces e, ratifikacije sporazuma o povlačenju, provedba toga sporazuma što nije lako i za građane, za prava koja su upisana u dokumentu i također to kažem i gospodinu Helleru i gospodinu e, Kellyu u Irskoj, u Sjevernoj Irskoj za mir i stabilnost. I treća stvar je budućnost. Novi pregovori e, u ograničenom vremenu e, premijer Britanije ne želi produljenje tranzicije. To je rekao ali to produljenje je moguće, to će ostati otvoreno do 30. E, lipnja. Svaki partner e, može reći da ili ne e, za produljenje. Vrijeme je ograničeno i ako sam iskren u ovom ograničenom vremenu ne možemo sve učiniti, ali trudit ćemo se. We can't do it all but we will give it our best. Uh, um, dakle, potruđit ćemo se koliko god budemo mogli. Uh, ako treba ćemo i više vremena i uh, nakon 2020. nastaviti raditi i pregovarati s Britancima ja ću preuzeti ovu dužnost eh, glavnog pre, pregovarača pod predsjedništvom Ursene von der Leyen. Moramo osigurati transparentnost, iskrenost i eh, eh, dijalog sa službama komisije i uključenim povjerenicima. Eh, gospodin Mikel Ivor koji je, je se vrlo strastveno izrazio i rekao mi smo ponosni što smo Britanci. Poštujemo to, taj ponos, ali gospodine zastupniče, i, eh, mi smo svi ponosni što smo domoljubi. Ne trebamo dobiti od vas lekcije o patriotizmu. Jedina stvar koju želim reći je da naš, naše domoljublje tome dodajemo do jednu dimenziju. Mislimo da je naš patriotizam e, u solidniji u godinama koje dolaze jer tu dodajemo uniju, Europsku uniju i zajedničko djelovanje unutar te unije. Hvala Michel Barnije. A sada imamo posljednjeg govornika, predsjednika vijeća gospodina Mišela. Gospođo predsjednice, e, dragi članovi Europskog e, parlamenta, hvala vam na porokama koje ste nam dali, hvala na mišljenjima. U prvom redu klima, je prošli tjedan bila glavna tema. E, zadatak koji nam ostaje E, jeste e, hitna potreba da se e, složimo o ciljevima do 2030. U Glasgowu ćemo zajedno s komisijom raditi evaluaciju ove teme. Drugo, da vijeće je dalo važnu odluku. Klimatska neutralnost do 2050 E, međutim, e, provedba e, je važna, provedba tih ciljeva. O to ćemo govoriti u lipnju u vijeću. Treće, otvorili smo stranicu financiranja da bismo bili dostojni moramo imati potrebna sredstva. To se mora odraziti u budućem europskom proračunu proračunu Europske unije. Europski zeleni plan e, to daje našim institucijama jasni plan na međunarodnom planu. E, e, razgovarat ćemo sa Kinom sljedeće godine. Nadamo se uspjehu. To su ključne odluke jer će stvoriti uvjete da Europa bude vođa za jednu dobru stvar, e, napredak, stabilnost, razvoj i inovacije. E, I gledajte, e, ovo nestrpljenje koje nas okružuje u Sibiju e, to je bio početak 2019. Samo devet e, zemalja države, e, država članica su dijelile ove ciljeve, a sada imamo jednoglasnost. Druga stvar, proračun Europske unije. Ono što je rekao gospodin Weber i drugi, situacija nije laka Prošlog tjedna sam mnogo vremena potrošio da se sastanem licem u lice sa europskim šefovima vlada i državama e, kako bismo našli kompromis. E, ali e, nadam se u političku koherentnost i odgovornost. Ovdje imamo legitimne ambicije za djelovotvornost. Ja Eh, imam eh, eh, uz mene ministre i šefove vlada i država koji imaju svoje stranke u Europskom parlamentu. Moramo voditi razgovor, moramo štititi i nacionalne interese, a i interese Europske unije moramo uh, se suočiti i uh, reći istinu našim biračima. I onda pitanje Malte i vladavina prava. Ovo je važna tema. Vladavina prava je stup uh, i temelj Europske unije. Umorstvo novinarke je drama u prvom redu za obitelji, za najbliže. To je ljudska drama, ali osim te ljudske drame za obitelj. To je e, ozbiljan napad na slobodu tiska, e, a tisak je temelj ovog europskog projekta koji nas sve okuplja. E, sve države članice se moraju temeljiti na vladavini prava svak mora preuzeti svoju odgovor, odgovornost kao što je to rekao Europski parlament. I, i mi nećemo prezati pred našom odgovornošću e, mi smo na vašem raspolaganju, e, mi ćemo i surađivati i sa obitelju, obitelji e, umorene novinarke. I na kraju nekoliko riječi o Brexitu. Htio bih ponoviti još jednom ovdje. E, e, e, to je počelo referendumom od prije tri godine. Izrazio sam poštovanje za mišljenje koje je izrazio u referendumu britanski narod. Europsko vijeće je, i to je rekao i Michel Barnier s velikom preciznošću, mi smo se pripremili za sljedeću etapu Znamo kamo želimo ići, znamo da transparentnost i ujedinjenost e, i lojalnost će biti od ključne važnosti. Moramo e, štititi evropske interese. E, trebamo i očuvati jedinstveno tržište. Moramo biti smireni moramo raditi u duhu okupljanja mm, mm, ne smijemo se ovaj predati i ovim i, zastrašivati ovim duhom uvreda ove i ovih riječi koje smo čuli ovdje moramo biti širokogrudni i ja bih ponovio da sam ambiciozan, da imam e, povjerenje, ali da ću koristiti i zdravi razum. U, to ne, smijemo zaboraviti da sve institucije Europske unije moraju ispunjavati snove i očekivanja europskih naroda. To je naša budućnost. Hvala. Hvala predsjedniče Mišel. Sada će doći dodjela nagrade Saharov.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 do Centro de Poder Democrático. Cargos electos no nacionalistas son asesinados. A sustained dialogue of tolerance. Andrei Saharov al pueblo de Cuba. The situation is all the more tragic. На свободную, нецензурированную. It has to be reformed and it has to be reviewed. Это премия так само молодых лидеров. Give me the opportunity to speak to you. 状态，就说警察围困的状态。 Чечне, вообще на Северном Кавказе. Cuando vas a, permitir las libertades? The Spectre of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique, il faut que ça s'arrête. No human life, que tener libertad.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 do Centro de Poder Democrático. Cargos electos não nacionalistas são asesinados. A sustained dialogue of tolerance. Andrei Saharov al pueblo de Cuba. The situation is all the more tragic. На свободную, не цензурированную. It has to be reformed and it has to be reviewed. Эта премия так само молодых лидеров. Gives me the opportunity to speak to you. 状态就说警察围困的状态。